najavu od EPP sam dobio zahtjev za imenovanje delegacije i e, popis će biti objavljen ukoliko ne bude dakle prigovora smatrat će se da su ova imenovanja potvrđena. Sada prelazimo